Proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 8. listopada. Drage kolegice i kolege, u ime Europskog parlamenta osuđujem eh, bombaške napade u Ankari i to najstrože i e, svim, e,